Dobro jutro svima. Dobrodošli u Europski parlament. Ovo je naš visoki dom demokracije. Jedinu instituciju koja se direktno bira u Europskoj uniji. Dakle, koju izravno biraju građani. Dobrodošli. Svaki zastupnik predstavlja svoje sugrađane Dobrodošli svi. Mm, želim puno uspjeha, uspješan rad svim dosadašnjim zastupnicima. Dobar dan svima. A norma del dell'atto 20 del 20 u skladu s aktom od 20. rujna 1976. vezano uz izbor eh, zastupnika u Europski parlament eh, direktnim izborom i u skladu sa člankom 154 stavak 2 poslovnika parlamenta proglašavamo otvorenom prvu sjednicu Europskog parlamenta nakon europskih izbora. Sada ćemo saslušati europsku himnu koju će nam koju će nam osvirati kvarteta Vena i pjevačica Anais Ivos. Molio bih vas da ustanete.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 Podsjećam da u skladu sa člankom 14. stavak 2. Poslovnika Europskog parlamenta da se pod predsjedanjem zastupnika koji privremeno vrši funkciju predsjednika ne može održati nikakva rasprava čija tema nije povezana sa izborom predsjednika Europskog parlamenta ili sa provjerom vjerodajnica. Predsjedam ovim dijelom sjednica jer poslovnik predviđa da predsjednik na odlasku može privremeno predsjedati sjednicu, naravno koliko je izabran. Svi službeni dokumenti koji su osnova za izbor zastupnika bit će upućeni nadležnom odboru radi provjere vjerodajnica. Ona će se osnovati u skladu sa člankom 206 poslovnika. U skladu sa člankom 3 stavak 2 sve dok vjerodajnice zastupnika nisu provjerene, ukoliko nije donesena odluka o eventualnom sukobu interesa, zastupnik zauzima svoje mjesto u vijećnici i u tijelima parlamenta pod uvjetom da je prije toga potpisao pisanu izjavu o mogućim nespojivim dužnostima. Zastupnici koji obnašaju funkciju koja je nespojiva sa dužnošću europskog zastupnika u skladu sa člankom 7 akta od 20. rujna 1976. vezane uz izbor europskih zastupnika direktnim izborom ne mogu preuzeti svoju funkciju. Da pa bi mogli uživati svoja puna prava, 29 zastupnika koji još nisu potpisali ovu izjavu pozvani su da to učine s mjesta i to ovdje na ulazu u vječnicu. Ukoliko to ne učine, sutra neće moći glasovati. Sutra ujutro ćemo odabrati predsjednika Europskog parlamenta i to u skladu sa odredbama poslovnika Europskog parlamenta. U skladu sa člankom 15 stavak 1 kandidati za mjesto predsjednika parlamenta trebaju dostaviti svoju kandidaturu, dakle, u ime jednog kluba zastupnika ili u ime barem 38 zastupnika. Rok za podnošenje kandidatura istječe večeras u 22 sata. Sada ću izvući imena osam brojača glasova. Pide la palabra solamente para hablar de, de la votación. Želite li komentirati glasovanje? Možemo raspravljati samo o tome, samo o izboru predsjednika parlamenta rule Pitanje vjerodajnica, članak pet poslovnika. Želim čestitati svima koji su izabrani, ali neki izabrani nisu mogli ući u ovu e, vijećnicu. E, tri e, zastupnika nisu mogli ući ovdje, ne mogu zastupati svoje birače. Potrebno je poštovati demokraciju i ljudska prava potrebno je poštovati glasače iz Katalonije. U protivnom će vjerodostojnost ove kuće, ovog doma biti potkopana i e, želim e, to reći u ime izabranih e, zastupnika i mislim da trebamo afirmirati vrijednost demokratske, demokracije ljudskih prava širom Europe. Hvala gospodine predsjedniče. Procediamo, procediamo Nastavljamo sa izvlačenjem imena osam brojača glasova. Honorevole Jan Olbricht. Jan Olbricht, prihvaćate li dužnost brojača glasova? Honorevole Peter Jar. Zastupnik Peter Jar, prihvaćate li dužnost brojača glasova? Henrik Henrik Overgaard Nielsen, prihvaćate li dužnost brojača glasova? Honorevole Jerzy Buzek. Jerzy Buzek, prihvaćate li dužnost brojača glasova? avremo un ex presidente scrutatore. Evo, bivši predsjednik će brojati glasove. Very expert. Vrlo stručan. Onorevole Bernard Guetta. Bernard Guetta, prihvaćate li dužnost brojača glasova? e presente, sì. Jeste li tu? Zastupnica Aleksandra Leslie Phillips, prihvaćate li dužnost brojača glasova? Zašto se trebate brojati, trebate brojati glasove, niste napadač u nogometnom timu. Barbara Taler, prihvaćate li dužnost brojača glasova? Sija. Je eh. Je li zastupnica tu? No. A, ah, ok, ok. Onorevole Zastupnica Katrin prihvaćate li dužnost brojača glasova? Il faut diviser Allora sono stati nominati scrutatori. Dakle, odabrani su sljedeći zastupnici. Olbricht per onorevole per l'urna za, zastupnik Olbricht, glasačka kutija AB, JAR, glasačka kutija CD, zastupnica Overgard, glasačka kutija EG, Zastupnik Buzek, glasačka kutija HK. Zastupnica Gueta, glasačka kutija LM. Zastupnica Taler, glasačka kutija NR zastupnica Šabo, glasačka kutija ST, zastupnik Philips, dakle, glasačka kutija u Z. Pozivam brojača glasova da nam se pridruže ovdje na predsjedničkom stolu. Odabri predsjednika parlamenta će se održati sutra u 9 sati. Ovime prekidam sjednicu.